Guten Dobar večer, dragi kolege i dragi kolegice. Zbog zakašnjenja ćemo usmeno obrazloženo glasovanja održati ne odmah nakon glasovanja, nego na kraju današnjih rasprava. Kao prvo glasujemo o izvješću KRCOS, radi se o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Imamo poimenično glasovanje za koje nam je potrebna kvalificirana većina. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo zatim na izvješće Kristoforu. Globalizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Također poimenično glasovanje, također kvalificirana većina. Otvaram glasovanje. Jesu li si glasovali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo zatim na izvješće e, kolega Krisofono vezano uz zahtjev za ukidanje imuniteta Antoniju Marinju i Pintu. Jednostavno glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na izvješće kolege Zvijevka koji se tiče zahtjeva za ukidanje imuniteta za gospodina Ivana Jakovčića. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na izvješće Negresku e, koji se tiče mobilizacije Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Pojmenično glasovanje, kvalificirana većina. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na izvješće Regner koji se tiče zahtjeva za ukidanje imuniteta za gospodina Viktora Uspaskića. Kolega Verhofstadt, izvolite. Hvala vam na vašoj simpatiji, na vašoj podršci. Ne, gospodine predsjedniče, nakon ove empatične rasprave koju sam održao sa gospodinom Šulcom koji me pitao zapravo rekao mi je da moram se intervenirati sada, a ne prije dva sata. Zahtijevam da se ovo izvješće vrati odboru na temelju pravila 188 stavak 2. I to zbog toga što ako pročitate izvješće možete vidjeti da još postoje sumnje sumnje vezano uz niz važnih pitanja, Wikileaks dokumenta i tako dalje, ali isto tako sumnje vezano nešto što je vrlo važno kada smo obrađivali slučaj gospodina Sevlija. Onda smo rekli da ćemo ukinuti njegov imunitet, ali samo ako se ne dovodi u pitanje mogućnost da može vršiti svoje mjesto zastupnika. Dakle, nije mu bila ograničena osobna sloboda a odbor za pravne pitanja bi ovdje se mogao pozvati na istu odluku i mogao bi ponovno razmotriti zahtjev zato što će inače doći do ograničavanja slobode gospodinu Uspaskića. Ja ne razumijem zašto bi e, se sa gospodinom Uspaskićem postupao drugačije nego sa gospodinom Severinom koji je bio gonjena radi korupcije, mnogo težih, težih optužbi. I stoga vas molim da imamo glasovanje o ovome da to vratimo odboru. Hvala vam lijepa gospodine Vrhovštat. Prema našim pravilima postoji mogućnost da jedan kolega, jedna kolegica se izjasne za to, a ne jedan protiv tko želi govoriti za ovaj zahtjev. Kolega Dolniš. gospodine predsjedavatelju. Iako je gospodin Verhofstadt moj politički suparnik, ja čvrsto podržavam njegov zahtjev. Ja sam više od deset godina bio član posebnog odbora koji se tada zvao Odbor za provjeru ovlasti i imuniteta prije 20 godina u ovom Europskoj parlamentu smo imali pozitivnu eh, jurisprudenciju eh, za jednog kolegu, gospodina Doneta, koji, eh, gdje smo rekli da ako postoji i sama naznaka političkog progona, da politički supanici progone nekog za, zastupnika Europskog parlamenta iz političkih razloga, da treba zadržati njegov imunitet. Ja sam primijetio takve slučajeve čak kada se radi o političkim suparnicima. I nažalost sada vidimo nazadovanje u radu odbora gdje se pokušavaju zadržati samo političari iz mainstreama. A kada su zastupnici politički nekorektni, onda ima, postoji veća tendencija da ih se ukloni. Ja bih htio da gospodin Pavšat primjenjuje ista pravila. Govornik je prekinut. Hvala vam kolega Golnis. Imamo jednu minutu. E, za vas vrijedi jednaka pravila kao i za sve druge. Gospodine kolega, gospodin Dolniš dakle podržava ovaj prijedlog. On je iz kluba zastupnika. To je dakle u skladu s pravilima. Tko želi govoriti protiv tog zahtjeva gospođa Regner? Gospodin Uspaskić je imao mnoštvo prilika javiti se za riječ prilikom svog slučaja, a odbor za pravna pitanja je bio doista vrlo uviđavan i vrlo pažljiv kada je obrađivao ovaj dosije, kao i pri drugim zahtjevima za ukidanje imuniteta. Mi smo se detaljno s time bavili već u proteklom sazivu. Ovo je sada postupak koji je i, e, kod, e, na jednom sudu. Mi smo na žalbenom sudu. Ova odluka je stoga sada doista pravovremena. Mi smo se vrlo dugo bavili s tim slučajem i sada je došao trenutak da o tome glasujemo. Hvala vam, draga kolegica Regne. Pazimo na glasovanje. Tko je za? Prelazimo na glasovanje o ponovnom vraćanju u odbor. Tko je za ponovno vraćanje u odbor? Tko je protiv? Koliko vidim, e, radi se o većini, ali povedat ćemo to. E, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Zahtjev je odbijen. Polazimo na odluku o izvješću gospođe Regner. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Izvješće je usvojeno. Prelazimo zatim na izvješće kolege Duda što se tiče prava za zaštitu privilegija i imuniteta gospođe Gabriele Albertini. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim prelazimo na izvješće gospodina Landsbergisa vezano uz makrofinansku pomoć Ukrajini. Imamo više pojmeničnih glasovanja. Započet ćemo sa amandmanom broj 7. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 3. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 8. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Izvorni tekst, e, dakle članak broj 1, stavak 3, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 1. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 2. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 4. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 9. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 10. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvani tekst, članak 3, stavak 1. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 11. Tko je za? Dakle, dizanjem ruku. Tko je protiv? Odbija se. Amandman broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 5. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Sada glasanje o prijedlogu komisije. A, ispričavam se. Amandman broj šest glasanjem, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Sada prijedlog komisije. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija pojedinačnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće kolegice Kajli vezano uz godišnje porezno izvješće. Stavak 5. izvani tekst koji je za. Tko je protiv? Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Stavak 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani Usvaja se. Stavak 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Stavak 37. E, e, usmeni amandman od strane izvjestiteljice gospođe Kajli. Izvolite. Da. Dakle, kažemo, pozdravlja brzu provedbu izvješćivanja po zemljama za banke, kao što je definirano u četvrtom amandmanu e, vezano uz direktivu o kapitalnim zahtjevima. Poziva komisiju da kao sljedeći korak uvede obavezno izvješćivanje po zemljama za prekogranične poduzeća, izuzevši male i srednja poduzeća u svim branšama i u svim državama u koje posluju, uključujući nekooperativne jurisdikcije i porezne oaze pomoću e, revizije direktive o knjigovodstvu dok istodobno se osigura da se minimiziraju administrativni tereti. Hvala. Hvala vam. Imali primjedbi? Nije, to mi nije slučaj onda ćemo u ovom obliku sada glasovati o ovom stavku 37. u dva dijela. Prvi dio tko za, tko je protiv, suženo usvaja se. Drugi dio tko za, tko je protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se.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 Jasno se usvaja. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Nije, nažalost, jasno, pa ćemo elektronički glasovati. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 69. stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? s jednakom većinom se odbija. 70. stavak tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava M, izvani tekst imeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Sada rezolucija u cijelosti imeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. S time smo pristigli na kraj glasovanja. Želim sve srdačno zamoliti da, dakle, oni koji žele ostati na raspravi, da ostane sjediti, oni koji to ne žele da brzo izađu iz dvorane, zato što bih htio sada predati riječ gospođi Mogherini i zato što